Sezonski i prekogranični radnici su ključna kategorija za mnoge gospodarske sektore. Tijekom e, krize pandemije COVID-19 e, manjak tih radnika je e, značilo također i zatvaranje mnogih poljoprivrednih gospodarstava u mnogim državama Europske unije. U državama članicama ti ljudi su bili mm, izloženi jako teškim situacijama života i smrti. Zbog toga moramo imati e, obvezujuće mjere i pravila kako, kako bismo osigurali dostojan način života i plaćanja tim radnicima. E, smještar, smještaj mora biti osiguran u dostojanstvenim uvjetima. Socijalno e, osiguranje također moraju imati ti radnici kako bi mogli biti liječeni ako budu bolesni. A kad govorimo o e, tim radnicima moraju imati mogućnost e, da čuju određene informacije na svom jeziku preko na primjer neke telefonske linije. Hvala, a sada Dura Ferandis, izvolite kolegice. Hvala u istinu. Pandemija je pokazala da nemamo isti tretman prekograničnih i nacionalnih radnika u Europi, a situacija je još teža sa e, građanima koji dolaze iz trećih zemalja. U poljoprivrednom sektoru ti radnici su doprinijeli opskrbi, uravnoteženoj opskrbi poljoprivrednim proizvodima tijekom krize. Izloženi su zbilja ekstremnim situacijama što se tiče njihovog zdravlja. Moramo vidjeti da li tu postoje također i situacije zloporabe. To dovodi u pitanje i sliku takvih sektora, to dovodi u pitanje pošteno tržišno natjecanje, a kad imamo neke posrednike, onda tu imamo i izloženost mogućnostima prijevara. Radnici nisu dovoljno zaštićeni kao na primjer španjolski, bugarski ili rumunjski radnici na primjer u Nizozemskoj. Europa to ne smije dopustiti, svi moraju isti, imati isti tretman, iste dostojanstvene uvjete, socijalno osiguranje bez obzira od kuda dolaze. Hvala. Gospođo Dura Ferrandis, jedna minuta. Gospođa Brune, izvolite. Gospodine predsjedniče, gospodine povjereniče, dragi kolege, jako mi je drago da vidim ovu inicijativu ove e, rezolucije o zaštiti prekograničnih i sezonskih radnika u kontekstu krize. Da, mi to ne otkrivamo sada, ali ta kriza je još povećala. Kad govorimo o takvim radnicima, oni e, imaju ista prava i kao i svi drugi Kriza korona virusa je pokazala koliko zloporaba postoji na europskoj razini. Te države članice moraju poštovati pravila. Jako je važno da prekogranični sezonski radnici imaju učinkovitu socijalnu zaštitu i prikladne uvjete rada. Kad govorimo o Europskom nadzornom tijelu za rad, moramo imati e, inspekcije koje se provede isto tako revidiranu direktivu o zaštiti prekograničnih radnika. Hvala. Hvala gospođo Brune. Ne dajem riječ kolegama koji su bili odsutni, ali on nije bio na svojem mjestu. Znači, gospodin Radačovski, gdje je njegovo mjesto? Evo dajem mu riječ, izvolite. Poštovani kolege, ovdje je riječ e, o rezoluciji o prekograničnim radnicima i o sezonskim radnicima. E, opće je poznato da su socijalni radnici iz e, ranjivih skupina dolaze iz zemalja istočne Europe i iz trećih zemalja. Također je opće poznato da su njihovi ugovori na određeno radno vrijeme i također da žive u lošim uvjetima i rade za minimalnu plaću. To moramo shvatiti i moramo vidjeti da su uvjeti u kojima rade ti radnici neprihvatljivi, stoga ih moramo uskladiti sa važećim standardima i sa europskim pravom. Moramo također e, i razmišljati unaprijed i možemo zamisliti da će jednoga dana ljudi iz zapadne Europe morati možda raditi u istočnoj Europi i zato svi moraju uživati jednake uvjete. Hvala. Hvala. riječima ima zastupnik na jednu minutu. Hvala gospodine predsjedatelju, poštovani kolege u Njemačkoj. Postoji novo žarište koronavirusa i opet je zahvaćena industrija mesa 600 novih zaraženih, e, tisuću radnika je u karanteni u najvećoj je njemačkoj industriji mesa i to su uglavnom radnici iz Rumunjske i Bugarske i što e, kaže predsjednik pokrajine Sjeverne Rajne Westfalija da su odgovorni e, ne grozni uvjeti u kojima žive i rede te ljudi, nego je za to odgovoran njihov ulazak tijekom e, vikenda. Ja sam doista zgrožen ovakvom izjavom. Cijena rajona e, Vestfalija je dovela u odnosu prema tim radnicima dovela do ogromnih problema, do e, dumpinga plaća, kriminaliteta i prostitucije. Ja sam e, e, zgrožen ovakvim izjavama jednog predsjednika Njemačke pokrajine. Hvala vam. Hvala. E, riječ ima zastupnica Rajnke na jednu minutu. Stotine novih Predsjednik Sjeverne Rajne Vesfalije Amir Lajše je ukazao e, na izbijanje novih e, slučajeva koronavirusa i zato optužio e, radnike iz Bugarske i Rumunjske. Rekao je da oni donose bolesti, a opet to bio odgovornost u jednoj jedinstvenoj Europi. To je naravno odgovornost predsjednika te pokrajine da upravo ima u vidu i te radnike, a oni često rade u nedostojnim uvjetima, primaju minimalnu plaću i žive u strašnim uvjetima. I Također je zadaća predsjednika pokrajine zaštititi e, te radnike bilo gdje oni god došli i e, to ne smijemo dopustiti, ne smijemo se ustezati od uvođenja jednakih e, standarda jer moramo ostati konačno na kraju ovakvom zlostavljanju i zlouporabi. Hvala. Riječ ima zastupnice Aguilar na jednu minutu. Gracias, presidente. Quisiera empezar Hvala, gospodine predsjedniče. Ja ću započeti sa sljedećim. Izuzetno je važan rad e, sezonskih prekograničnih radnika u e, poljoprivredi. Imamo sto tisuća radnih mjesta u Španjolskoj koja nisu bila popunjena zbog krize. A isto tako imamo određene optužbe koje žele kriminalizirati e, sliku poljoprivrednog sektora u Španjolskoj, a to je nešto što je jako važno i za gospodarstvo i u svakom slučaju uzorno vođeno. Govori se o tome da je vlada ostavila stare ljude umirati. To su optužbe koje ne možemo prihvatiti. Hvala gospođo Aguilar. Gospođo Čema, izvolite. Hvala gospodine predsjedatelju. Dobro znamo da su mjere usvojene u zemljama članicama kako bi se suzbilo širenje virusa u redovima prekograničnih i sezonskih radnika prouzročile strašne posljedice jer su se oni iznenada našli bez e, prihoda, smještaja, prijevoza i zdravstvene skrbi. Želim uputiti posebnu misao sezonskim radnicima u poljoprivredi koji su vrlo često žrtva jedne e, vrlo raširene neprihvatljive prakse koja je e, prisutna u Italiji, a to je takozvani kaporalat ova e, rezolucija ukazuje na posebne probleme s kojima se suočuju ovi radnici. Nadam se da će zemlje članice osigurati puno uživanje prava i sankcionirati bilo kakvu diskriminaciju radnika. U vijeću nadam se da će se osigurati dovoljna materijalna sredstva kako bismo pokrenuli zapošljavanje i e, zaštitu radnika i poduzeća koja ih zapošljavaju. Hvala. Hvala zastupnica Džema. A sada na jednu minutu riječ e, ima kolega Forlas. Gospodine povjereniče, gospodine predsjedniče, dragi kolege. Situacija prekograničnih radnika i drugih e, radnika u Europi je ključno. Tu Govorimo prije svega o ljudima koji imaju svoje obitelji, potrebe obiteljima koji, koje ovise o plaćama tih ljudi. Nadamo se da ćemo mi e, kao Europski parlament e, napraviti sve kako bi ih zaštitili. Mi danas e, im moramo poslati poruku da shvaćamo njihove potrebe, da ih pokušavamo zaštititi njihova radna mjesta. Također da smo na njihovoj strani, a ne protiv njih. Ta poruka je ono što moramo pokrenuti danas ovdje iz ove plenarne dvorane. Hvala gospodine Furlas. Kolega Angel, jedna minuta. Ova kriza je pokazala cijeli niz strukturnih e, problema što se tiče prekograničnih i mobilnih radnika u Europi. Zaposlenici, e, poslodavci i tako dalje su stavljeni pred svoju odgovornost. Kad govorimo o poslodavcima, oni nedovoljno ne zaštićuju te radnika. S druge strane, države članice su bile izložene e, štednjama i tu nismo imali dovoljno inspekcija. S druge strane, nismo imali također i dovoljno mjera kako bismo te e, radnike na najbolji način zaštititi. Mi e, socijalisti tražimo više transparentnosti, tražimo da komisija i dalje analizira mjere na granicama koje su pod, poduzete. Želimo analizirati također i poštivanje njihovih e, fiskalnih ostavilih pravila i vidjeti koje su zakonodavne mjere moguće. U ime socijalista i demokrata želim zahvaliti mnogim udrugama i nevladinim udrugama za e, zbilja njihovu pomoć u ovim kriznim vremenima. Hvala. Hvala gospodine Angel, a sada gospođa Bilde jedna minuta, izvolite. Hvala gospodine predsjedniče. Epidemija COVID-19 je zbilja stavila na, spustila na noge naše gospodarstvo. Ja uzimam riječ kako bi branila našu mladost u Francuskoj gdje e, predviđamo milijun e, nezaposlenih mladi su u teškoj situaciji. Koliko mladih neće naći ljetni posao kako bi mogli preživjeti tijekom godine. Koliko studenata neće naći staževe kako bi mogli potvrditi svoje diplome. Koliko će mladi istraživači mm, e, morati potrošiti vremena prije nego što pronađu dobro mjesto. Za to vrijeme Europska unija nam kaže da moramo poštivati e, najgora pravila e, E, slobodne trgovine da isto tako u još pustimo e, ekonomske migrante koji će još više dovesti u pitanje prava naših mladih moramo paziti na naše mlade moramo misliti na naše studente Bilde. Es spricht als nächstes für eine Minute Herr Kollege André. Hvala na jednu minutu riječima zastupnik Andresen. Der Mann war Mitte 50, er kam aus Rumänien. Er ist am Fließband zusammengebrochen. Jedan čovjek je došao iz Rumunjske i srušio se na montažnoj traci. Morao je preći 8 km pješice do svojeg smještaja i tamo tražiti liječnika. Nitko nema takvu zaštitu. Više od 17 eh, milijuna europljana su prekogranični radnici, dakle u poljoprivredi, u zdravstvenoj skrbi i u mesnoj industriji mnogi od njih primaju lošu plaću, nemaju nikakvog socijalnog osiguranja i lošu zdravstvenu skrb. Njihova sudbina ne smije nas samo zanimati kada izbija koronavirus u njemačkim klaonicama. Poduzeća poput i su sada eh, zapravo postali oni koji zlorabaju ove, jadnike, e, ove radnike. E, Europska komisija se mora snažnije založiti za zaštitu prava ovih radnika. Dobro je da ovdje u parlamentu sada e, uzimamo prvi korak ovom rezolucijom u cilju poboljšanja stanja u kojima se nalaze ovi radnici. Hvala gospodine Andresen. Riječ ima zastupnica Zalevska na jednu minutu. Panie przewodniczący, koleżanki i koledzy, pandemija... Poštovani predsjedniče, dame i gospodo. Pandemija COVID-19 tragično je naglasila ono o čemu mi već jako dugo govorimo. Situacija se mijenja, ali tamo gdje su postojali nedostaci sada je katastrofa. Zato je krajnji čas da izvučemo pouke i predložimo preporuke. Mi kao zastupnici i zastupnice trebamo preuzeti svoju odgovornost i surađivati s državama članicama jer su one te koje moraju nadzirati poduzeća koja zlostavljaju ili iskorištavaju sezonske radnike. Moramo se potruditi zajedno riješiti te probleme. Nadam se da će njemačko predsjedništvo organizirati sastanke ministara obitelji ili e, ministrica e, socijalnih pitanja i da ćemo onda s vremenom imati ishod te suradnje. Hvala. Hvala, riječ ima zastupnik Falka. Hvala gospodine predsjedatelju, poštovani kolege. Kada sam e, imao 16 e, godina, završio sam e, školovanje i tada mi je obitelj kupila bicikl i otišao sam raditi kao sezonski radnik. Radio sam na tom mjestu i nisam tada razmišljao o bilo kakvoj zaštiti, no sada bi to bilo drugačije. Ovom rezolucijom e, pozivamo zemlje članice i Europsku komisiju da poduzme mjere kako bi se pobrinuli da ti ljudi uživaju prekograničnu zaštitu, dakle bolje radne uvjete, bolji smještaj, zdravstvenu skrb i e, zaštitu na radu. To sve se mora poboljšati i stoga je e, potrebno pozvati na odgovornost i poslodavce prava radnika se moraju bolje osigurati. E, želim zahvaliti na tome da su u rezoluciju uvaženi brojni aspekti koje smo mi, e, za koje smo se mi zalagali. Hvala vam lijepa. Hvala zastupniče Falka. Na jednu minutu riječ ima zastupnik Majorino. Pandemija je imala strašne posljedice na naše živote, ali nije zahvatila sve jednako. Zapravo je razotkrila koliko su ekstremni i brutalni uvjeti rada i života onih koji su već bili na marginama proizvodnog sustava, jako su njegov sastavni dio. Uvjeti u kojima žive tisuće migrantskih radnika, sezonskih radnika, naročito u poljoprivredi, su neprihvatljivi. Njih se izravljuje eh, sa nadnicom koja im ne osigurava život i ne uživaju nikakav, eh, nikakvu zaštitu niti zdravstvenu skrb koju se mora osigurati. Oni su nevidljivi robovi pod eh, dnevnom utjecom, tak, ucjenom takozvanih kaporala u Italiji trebaju nam eh, mjere koje će omogućiti brže djelovanje. Načelo jednake plaće za jednaki rad e, koji potvrđuju neke europske norme treba se preuzeti u nacionalno zakonodavstvo i treba nam ozbiljnija i učinkovitija inspekcija u vezi sa materijalnim uvjetima u kojima oni rade, a također u vezi sa podugovorima kojima se predviđa njihov rad. Osigurati njihova prava znači također i spriječiti socijalni dumping i predsjednik prekida govornika. Hvala gospodine Majorino. Na jednu minutu riječ ima zastupnica Conte. Moramo saslušati, sve zahtjeve koje nam upućuju naši prekogranični i sezonski radnici i trebamo e, ukinuti pokušaje da se regulariziraju ilegalni imigranti kao što se dogodilo u Italiji. Ako želimo odgovoriti na potrebu za radnom snagom naših proizvodnih sektora, trebamo zaposliti brojne nezaposlene granežane koje su to zbog krize, dakle uvođenjem jednog sustava kupona kako bismo regularizirali povremeni rad radi tu mislim također i na one koji e, temelje svoju zaposlenost na radove koje obavljaju određene e, u, određenim sezonama. Dakle, tu mislim na skijaške učitelje, na e, spasitelje na plažama, konobare i čistače. Svima njima trebamo osigurati dostojanstvene uvjete rada koje će urediti pojedine zemlje članice jer samo na taj način ćemo im pružiti konkretnu perspektivu za izlazak iz krize. Hvala. Hvala gospođo Konte. Na jednu minutu ima riječ zastupnik Zakarc. Hvala gospodine predsjedatelju, uvaženi kolege. kriza COVID-19 je postavila ove radnike pred ogroman izazov, a ja živim u jednoj regiji gdje su ti radnici posebno bitni. Nalazim se naime u jednom dijelu Austrije gdje su doista snažno prisutni prekogranični radnici i to ima veliki značaj, naročito tamo gdje smo E, to posebno osjetili kao u mojoj regiji, naročito u zdravstvenoj skrbi. Stoga je potrebno da Europski parlament pošalje snažnu poruku tim radnicima, odnosno prekograničnim e, i sezonskim radnicima da i oni uživaju naše uvažavanje. Mnogi ljudi se sada e, boje i bojali su se kada su se granice zatvarale, pitajući se hoće li moći ostati na svojem radnom mjestu ili u krugu obitelji i doista sam sretan što se ipak moglo e, pružiti nekakvu ruku pomoćnicu tim radnicima. Nadam se da će se to također nastaviti. Hvala na jednu minutu. Ima riječ zastupnik Negrajsku. Hvala. Zajednička rezolucija Europskog parlamenta, ovu koju imamo pred sobom, je korak naprijed za poboljšanje e, situacije mobilnih sezonskih prekograničkih radnika u Europskoj uniji. Mi kao socijaldemokrati smo već potvrdili da postoji jako puno problema u tom sektoru i puno zloporabe. Kad govorimo o rumunjskoj vlade, vlada je ta koja je dovela u pitanje zdravlje mobilnih radnika i nije omogućila E, primjenu europskog zakonodavstva. Mi to prokazujemo pred europskim institucijama stalno. Više od tisuća ljudi su potpisali našu peticiju koja je trebala biti upućena, koja će biti upućena europskim institucijama. E, mnogi su izašli na ulice, mnogi su išli pred lice pravde. Moramo zaštititi sve u trenutku kad imamo kršenje prava a to se dogodilo sa rumunjskim radnicima. Hvala. Hvala. Riječ e, ima zastupnica Sardone na jednu minutu. Hvala gospodine predsjedatelju. Evo ovdje govorimo o sezanskim e, radnicima kao posljedici covid i o upravljanju granicama i možemo si e, priznati istinu i ispričati ono što se dogodilo u Italiji. U razdoblju krize imali smo na tisuće ilegalnih imigranata koji su se iskrcali na našim obalama, tako da možemo reći da upravljanje granicama nije baš dalo rezultata i to je dovelo također do nerazmjerne njih troškova uslijed karantene. Dakle, imali smo trajekte sa cijelom udobnošću za imigrante kako bismo upravljali ovom krizom. Dakle, tu je bilo pitanje prihvata i smještaja. Imali smo također i trajekte za smještaj. Nikako e, razmješanje diljem Europe, nikakav europski prihvat. A što je učinila talijanska vlada? Dakle, dala je oprost svim, opro svim imigrantima sa izgovorom da nedostaje sezonske radne snage u poljoprivredi e, bez obzira na Italijane koji su se u red krize našli nezaposlenima. Dakle, možemo zahvaliti na tome i Italiji i Europi. Hvala zastupnici Sardone. Na jednu minutu ima riječ zastupnik Ljudkin. Hvala gospodine predsjedniče. Ova kriza COVID-19 je pokazala koliko su sezonski radnici važni kako bi osigurali prehrambenu sigurnost europskih građana. U tom smislu zaslužuju našu zahvalu i naše poštovanje. E, ovo što smo čuli od komisije ide u dobrom smjeru što se tiče njihove zaštite. A kad govorimo o prekograničnim radnicima, u mojoj regiji svaki drugi radnik je takav njima trebamo osigurati e, olakšanje e, kretanja u kriznim situacijama. Možemo u tom smislu možda osmisliti neku putovnicu na europskoj radnici za takve mobilne radnike kako bi olakšali život tim ljudima ili isto tako i poduzećima. To bismo mogli, možda mogli organizirati na e, različitim razinama. Dati putovnicu sa pet zvijezdica na području za zdravstvene radnike kako bi na različitim područjima mogli putovati mm, zbilja bez ikakvih e, prepreka. Evo, mislim da je to nešto što je jako važno. Danke, kolege Ljučen. Hvala, zastupniče Ljučen. A sada e, riječ ima zastupnik Kohut na jednu minutu. Mr. President, Hvala lijepa, gospodin predsjedniče. Zastupnici, ja sam ovdje već govorio o potrebi zaštite prava prekograničnih radnika. Radimo na važnoj rezoluciji o njihovim pravima, o pravima prekograničnih i sezonskih radnika. Ja sam tako radio pet godina ovo je dobar korak, korak u pravom smjeru. Mora uslijediti i konkretno djelovanje i s razine EU-a i država članica i na zakonodavnom i nezakonodavnom planu, posebno kada je riječ o pružanju ključnih informacija. U ovoj krizi to nije riješeno. Nije se pomoglo pograničnim radnicima u mojoj regiji. Pokušao sam iz svog ureda davati informacije jer zato nadležna tijela nisu postojala. To nije dobro. Trebamo biti otporni na ovakve situacije i biti dobro informirani. Moramo imati ažurne, točne, sveobuhvatne podatke. To je ljudsko pravo. Hvala. Hvala. U ime komisije riječ ima povjerenik Gospodine predsjedniče, časni članovi Europskog parlamenta. Tu smo govorili o jako važnoj temi koja je u srcu europske izgradnje. Radi se o slobodnom kretanju radnika. To je veliko postignuće, no to je također i velika odgovornost. Nažalost, u svjetlu aktualne krize uvidjeli smo da u slobodnom e, kretanju radnika postoji nešto što je neprihvatljivo. Nedostojni uvjeti rada i života i smještaja. Ja vjerujem da će nam ova rasprava pomoći da se učinkovitije i brže e, pozabavimo i riješimo taj problem. Nije solucija E, da ukinemo direktivu u upućenim radnicima. jer da zbilja primjenjujemo ono što piše u toj direktivi, onda ne bi imali neke skandalozne situacije. Nije zakonodavni okvir onaj koji predstavlja probleme, nego njegova neprimjena. Kad nemamo dovoljne kontrole. Ovo je poziv svima naravno poslodavcima, naravno državama članicama da primjene pravo i načela europske izgradnje. Ako budemo to napravili, onda ćemo postići korak naprijed i e, ćemo e, poštivati dostojanstvo svih tih radnika. Hvala. Komisar Schmidt, zum nur Hvala za kraj rasprave. Riječ ima ponovno ministrica Brnjac u ime vijeća. Hvala. Kao zaključak još jednom podržavam vijeće glede svih ovih vrsta radnika. Ali uvjeti za potporu ovim radnicima su siguran rad socijalna prava i jednaka prava kao vlastiti državljani. Spremni smo na dodatne rasprave u parlamentu i sa komisijom kako bismo dobili najbolje moguće rješenje i suočili se s ovim velikim izazovom COVID-19. Hvala. Hvala ministrice Brnjac. Ako sam dobro shvatio, ovo je vaše posljednje izlaganje u ulozi predstavnice predsjedništva vijeća. Dakle, čestitam vam e, na vašem dosadašnjem radu i želim vam sve najbolje. Vidimo se. Hvala. Ovime zaključujem raspravu. Glasovanje će se održati sutra, a zasjedanje prekidamo do 18 sati 15 minuta. Popović to Ocupa letra? letra, nije